Hvala. Visokoj predstavnici i potpredsjednici Europske komisije. Zaprimili smo šest predloga rezolucija do kraja rasprave od glavnih klubova zastupnika. Ovime je rasprava zaključena i glasovanje je predviđeno za danas. Od Pučana i ECR-a Dobili smo zahtjev za imenovanjem Paskala Rimona. u